das protokoll und e, Zapisnik i usvojene tekstove sjednice od 12. E, rujna su na raspolaganju. Postoje li primjedbe? Ne postoje, znači zapisnik je usvojen. Pravni odbor e, na sastanku je